Ne smijemo više gubiti dalje vrijeme. Sada ćemo imati raspravu o slučajevima kršenja ljudskih prava, pitanja demokracije vladavine prava. To je članak 135. E, Poslovnika. Prvo se radi o položaju osoba s albinizmom u Africi. Riječ kao prvi e, ima autor i zatim drugi autori e, ove rezolucije. Gospodin Tanuk ima riječ na i pol, a pozdravljam tu i gospođu Magrini, izvolite. Hvala vam. Današnja rezolucija se Uh, usredotočuje na problem uh, osoba s albinizmom u Malaviju, no nažalost taj problem je mnogo širi od Malavija i pogađa Afriku. 98% osoba s albinizmom u Africi umiru prije nego navrše 40 godina. Uglavnom zbog strašnih problema raka s kožom, ali i zbog nasilja nad osobama s albinizmom, koji su prečesti, preučestali. Samo u Malaviju je e, došlo do 66 incidenata samo ove godine. E, Mješavina folklora i vjerovanja koji otvoreno stigmatiziraju e, osobe s albinizmom ljudi smatraju da su oni povezani sa vraćevima i da imaju magične moći. Sve to rezultiralo time da se na njih vrše progoni. Socijalna stigma je naravno negativno utjecala na mogućnosti zapošljavanja i pristupu zdravstvenoj skrbi, a to je naravno imalo onda i negativne učinke na socijalni status ostalih članova obitelji. E, postoji jasna potreba za obrazovnim programima a napori e, vlasti da privedu pred pravde one, pravdu one koji su napali osobe e, s albinizmom E, su se pokrenuli, ali nisu dostatni. Drago mi je da danas govorimo o tome u Europskom parlamentu, a ja sam liječnik i stvarno sam e, sretan što mogu potpisati ovu zajedničku rezoluciju. Hvala vam, gospođo predsjedavajuća. Naselje nad osobama sa albinizmom je nezamislivo. Osobe koje imaju e, tu bolest sa pigmentom, koje žive u drugim državama, e, socijalno su isključeni, imaju jako praktične probleme često. Nemaju pravilan, pravilan pristup zdravstvenoj skrbi, to smo i malo prije čuli, a često e, nemaju pristup niti vrlo banalnim proizvodima poput e, zaštitnim kremama za izloženo suncu. Često e, oboljavaju od raka kože, a u e, Tanzaniji osobe u miru mlađe od 30 godina od raka sunca kad ima albanizam i to u odnosu 19 19. Njih se sakače zato što se smatra da udovi imaju posebne magične moći. Ubijaju se bebe i male djece s albinizmom. Oni žive u velikom strahu. Nama je to nezamislivo, a samo u Malaviju, prema nekim procenama, je deset osoba s albinizmom ubijeno. Zbog toga vlasti moraju bolje zaštititi pogođene osobe, a ja izričito pozdravljam da neki najavljuju da će doći do mjera u Malaviju i u Tanzaniji, dakle od strane vlasti, ali isto tako i od strane Ujedinih naroda. Postoje regionalne inicijative i uskoro ćemo imati na najboljih praksi. Isto tako Moram reći da to izrečito pozdravljam i e, da se nam da će Europska unija moći tu dati podršku. Primjerice kada za e, policajke i policajce postoje obuke za, o ljudskim pravima, kada ih se osnažuju njihovim ulogama. Vrlo mi je drago što smo danas tim osobima u Europskom parlamentu dali glas i jako se nadam da u budućnosti nećemo više morati izraditi rezoluciju o toj temi, da će ćemo doista moći dobro odraditi ovu groznu temu i da ćemo moći pomoći ljudima koji se nalaze tamo u tim državama. Hvala vam lijepa. Gospodin Korao ima riječ na minutu. Hvala vam. E, dobar dan, visokoj predstavnici. Kad govorimo o osobama s albinizmom u Malaviju, govorimo o situaciji koja je stvarno absurdna doživljavaju svakakve oblike nasilja, progone, a nemaju mirani ne, niti nakon smrti, jer kao što je rekla kolegica, njihova se tijela sakate zbog dijelova tijela zbog kojih se smatra da imaju magične moći. Isto tako smo čuli da se žene siluju zbog toga što se vjeruje da će se na taj način ljudi izlječiti od side. Situacija je stvarno tragična. Sa Malavijem eh, Evropska unija ima eh, gospodarske partnere, imamo sporazume iz Kotinua i mm, morali bismo kroz te sporazume naglašavati koliko je važno zaštititi te mm, skupine od kriminalnih bandi. Oni zbog eh, narodnih vjerovanja onda progone i ubijaju te ljude. Vlasti trebamo, e, od vlasti trebamo tražiti da interveniraju kako bi zaštitile ovu manjinu. Hvala vam lijepa. Zatim gospodin ima jednu minutu. Hvala vam. Zajednička rezolucija koju, o kojoj danas raspravljamo nam mora poslužiti kako bismo poslali jasnu poruku afričkim zemljama u kojima se krša prava osoba s albinizmom. Osobe s albinizmom doživljavaju najgore moguće oblike nasilja i progona. Napadaju se verbalno i fizičko, čak se sakate ili ubijaju. Takvo nasilje nije prihvatljivo, a to se ne događa samo u Malaviju, već i u Burundiju, Tanzaniji, Mozambiku i Keniji. Osobe s albinizmom e, suočene su i sa socijalnom diskriminacijom, nemaju pristup socijalnim uslugama uključujući i zdravstvenu skrb. Ako e, vodimo računa o visokoj stopi e, raka kože među tim osobama i ako ne mogu pristupiti zdravstvenim uslugama, to je zapravo kao osuda na smrt. Neke zemlje su počele sa mjerama kako bi se stalo na kraju ovakvim praksama, no to još uvijek nije dovoljno. Treba pokrenuti mjere prevencije i mjere podizanja svijesti te kazniti e, napadanče. A iz Europske unije moramo pratiti da li se štite prava ovih najranjivijih osoba i e, svakako natjerati zemlje da se bore protiv e, napadača. Hvala vam sada gospodin Panceri. Hvala. Tiha tragedija osoba s albinizmom u Africi se vidi u nekoliko oblika. To je najviše se izražava kroz fizičko nasilje, kroz mm, e, sakačenja i to zbog narodnih vjerovanja prema kojima osobe s albinizmom imaju magične moći. No, osim toga, e, oni su diskriminirani. E, djeca su izolirane iz škole zbog toga što ih se smatra da, su, da imaju invaliditet i onda ih se isključuje iz obrazovanja. Na taj način onda kasnije nemaju mogućnost pristupanja zapošljavanju i nemaju mogućnost e, organizirati sebi bolji život. E, pozivamo afričke države da najstrože kazne počinitelje e, ovih zločina protiv osoba s albinizmom, te da se organizira e, kampanja o podizanju svijesti o tim raširenim praznovjerima i vjerovanjima. Moramo izvršiti pritisak na te zemlje kako bi one napokon ostvarile te ciljeve. Hvala vam i zahvaljujem vam i zbog toga što ste podržavali vam za govor. Gospođa Valtman sada ima riječ. Na jednu minutu izvolite. Gospođo predsjedavajuća, visoko predstavnica, u Europi kada se rodi dijete, roditelji su sretni bez obzira na boju e, očiju ili boju kože. No u zemljama poput Malavija to nije slučaj. Njihova bijela djeca sa svjetlom kosom i plavim očima e, Mm, žrtve su praznovjerja. Mnogi roditelji smatraju da je to božja kazna. A ljudi vjeruju da e, različiti dijelovi tijela takvih osoba imaju magične moći. Njihove se kosti prodaju za 75 tisuća dolara. Možete li vi to zamisliti? 2016. To je stvarno neprihvatljivo da se ljudi, osobe s albinizmom, ehm, ubijaju zbog toga što su svjetlije boje. Ja se nadam da ljudi u Europi neće e, zatvoriti oči i e, okrenuti glavu, već da ćemo reagirati strongo i čvrsto kako bismo te osobe zaštitile i pružili im normalan život. Hvala vam, gospođo Valtmans. Ova tema je doista vrlo važna. Sanchez Calden je sljedeći kolega minuta. Hvala vam, gospođo predsjedavajuća. Osobe s albinizmom u Africi se suočavaju sa najekstremnijim oblicima progona i kršenja ljudskih prava. Od e, opće socijalne diskriminacije do nasilja, do ubojstava, silovanja i sakačenja. Sve to proizlazi iz praznovjera da e, albino osobe e, imaju posebne moći ili zbog vjerovanja da spolni odnos sa tim osobama može izlječiti od side. Zbog toga kriminalne bande pokušavaju dombiti dijelove njihova tijela. A isto tako, politika Europske unije ponekad ugrožava socijalne usluge u tim zemljama zbog privatizacija. Moramo biti svjesni da je najučinkovitija mjera osnažiti javne usluge u tim zemljama i to posebice obrazovanje kako bi se stalo na kraj ovakvim mitovima. Obrazovanje e, i e, zdravstvena skrb je ono što ti ljudi trebaju. Hvala vam lijepa. Sada slijede govornici u e, imena kluba zastupnika, u ime Pučana, gospodin Prede ima riječ. Hvala vam lijepa, gospođo predstavljajuću. Kao prvo želim pohvaliti prisustvo velike, visoke predstavnice našoj raspravi a zatim bih htio dodati da sam predložio moj, klubu zastupnika da se izradi rezolucija o hitnoj temi vezano uz problem osoba s, albinizmom u Africi. Vrlo mi je drago što smo za to dobili i podršku ostalih klubova zastupnika. Treba reći da je ishodište predstavljalo izvješće Amnesty Internationala koje je nedavno objavljeno i gdje se govori baš o Malaviju ali kao što su to spomenuli drugi kolege, došlo je do brutalnih napada i do savječnih ubojstava i u drugim zemljama. Radi se o Tanzaniji, o Demokratskoj republici Kongu, o Burundiju e, i o obali Bjelokosti. U svim tim državama došlo je do strašnih zločina e, protiv osoba sa albinizmom i e, zbog toga smo imali tu ideju da ovu temu stavimo e, na dnevni red za današnju raspravu i da mi što smo postigli konsenzus kluba zastupnika. Vidim da su svi zabrinuti vezano uz e, situaciju po pitanju te skupine stanovništva. Hvala vam lijepa. Sljedeći govornik je gospođa Kjenga na jednu minutu. Grazie. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Roditi se s albinizmom u nekim područjima u Africi znači danas da vam je život ugrožen. I e, također i ugrožena vam je i svaka šansa za život. Ima veliki broj osoba koje se takve rađaju bez pigmentacije i koje su izložene čitavom nizu neljudskih postupanja i koje su izložene svakoga dana stigmatizaciji. Mi tražimo od vlade, ne samo Malauja, nego i od vlada svih zemalja gdje se bilježe takva postupanja da ulažu u jednu uključivu politiku koja mora imati jedan snažan plan i strategiju protiv svih oblika diskriminacije sve osobe treba sagledati u njihovoj osobnosti, dakle prema njihovim sposobnostima i prema njihovom ljudskom kapitalu. Zbog toga tražimo od malavijske vlade da se osobe s albinizmom ne zaborave, niti da ih se prepusti smrti. I mi stojimo uz njih danas. Hvala lijepa. Hvala vam. Sljedeći govornik je gospođa James na dvije minute. U posljednjih nekoliko tjedana britanski tisak je opet izvijestio o događajima u kojima je vjerska predrasuda i imala snažan učinak na žitelje Malauja. No, te osobe nažalost ne mogu riješiti pitanja obrazovanja i prihoda i e, možda ako bi se to poboljšalo onda bi to imalo i pozitivan učinak na progon e, osoba s albinizmom. Europska unija bi trebala stati na kraj e, preprekama za uvoz afričkih poljoprivrednih proizvoda. To su trgovinske prepreke koje ograničavaju i nacionalni gospodarski razvoj i samo takav razvoj može omogućiti i zdravstvene i obrazovne politike koje su prisutno financiranje i zbog toga će se ukloniti vješičaranje i predasude i to će ići na korist svih stanovnika Malavija, ne samo Albinaca. Europska e, komisija mora preuzeti vodstvo u tome. No, također pozivam Europsku uniju da razmotri svoju praksu u trgovini s afričkim državama što ne koristi osobama sa albinizmom, niti siromašnjima u Africi, a niti ide na ruku budućnosti afričkog kontinenta. Hvala vam lijepa, gospođo kolegice. Sjedi sada kogovnik Kolvin Mike na jednu minutu. na put tego... Hvala. Kada vidim da postoji ovakav konsenzus, mučno mi je jer mi stalno žalimo i pozdravljamo i tako dalje i tako dalje. I to je zapravo hrpa gluposti. Ako želimo nešto poduzeti, onda i trebamo nešto poduzeti. Kad su Amerikanci imale problema u Africi, onda bi kupili komad zemljišta i tamo su osnovali Nigeriju. Možda bismo mi trebali isto tako kupiti jedan komad zemljišta u Africi i osnovati državu za osobe s albinizmom. Na taj način bismo im e, učinili nešto dobro. Zašto ne bismo imali takvu državu za albince u Africi? Evo, u svakom slučaju Europsku uniju treba uništiti. Vam vannak más vélemények is elistenek. Vent a képviselő. Hvala Bogu, postoji ljudi koji imaju drugačija mišljenja. Gospodin Venta je naš sljedeći govornik. Izvolite. Hvala. Gospođo predsjedavajuća, gospođo visoka predstavnice, albinizam se pojavio iz nejasnih razloga u regijama Južne Afrike i tamo je on učestaliji nego igdje drugdje u svijetu. Osobe sa albinizmom žive u stalnom strahu jer su zlostavljane i e, djeca se moraju upisati u posebne ustanove radi vlastite zaštite, no ipak im je ugrožen život i sve im je ugroženiji kako rastu. Zabilježeno je otprilike 80 napada na albince u Malaviju. To znači da je ovaj dio stanovništva izložen ozbiljnoj prijetnji. Domaće vlasti trebaju se snažno uključiti u promicanje prava osoba sa e, albinizmom. Također, Europska unija i ostale zemlje moraju pratiti i nadzirati takve prakse u kontekstu naše suradnje sa afričkim državama kako bismo stali na kraj ovakvim barbarskim praksama. Hvala vam. sljedećeg, unika, gospodin Kaputo na jednu minutu. Hvala. U Malawi osobe s albinizmom e, se obijaju sa kate i njihovi se dijelovi tijela prodaju kako bi se koristili u ritualnim e, praksama. Također Amnesty International ukazuje na e, pokolje albininaca gdje se njihove dijelovi tijela koriste u tradicionalnoj medicini. prošli travanj je bio najkrvaviji mjesec sa ubojstvom otprilike 18 osoba. U izvješću da to nisu životinje tvrdi se da su ove godine se povećali brojevi ubojstava zbog čega albinci moraju živjeti u stalnom strahu. Europska unija i međunarodna zajednica trebaju pokrenuti sve moguće mjere kako bi prisilile vladu Malavija i vlade svih ostalih afričkih zemalja na pružanje zaštite albincima i na jamčenje njihovog prava na život i na osobnu sigurnost. Hvala. Evo, došli smo do kraja popisa govornika sa gospodinom Epidesom koji ima jednu minutu na raspolaganju. Hvala. Malavija je zemlja gdje imamo više oblika rasizma i diskriminacije i kršenja prava i jedan od primjera toga je ono s se suočavaju osobe s albinizmom, naročito u Malaviji. Ti vrlo nesretni ljudi se zasakate, progonjeni su, žrtve su nasilja i socijalne isključenosti, sakate ih e, i siluju i ubijaju. Ja se protivim bilo kakvom obliku diskriminacije e, na temelju rodne ili rasne pripadnosti i osuđujem ovakve rasističke prakse naročito nad osobama s albinizmom iz Malauja. Ne možemo prihvatiti da se vlade u Africi žale na rasizam u odnosu na druga, a onda dopuštaju ovako postupanje. Dakle, e, moram reći da sam ozbiljno zabrinut. Možda među stotinama tisuća izbjeglica postoje ljudi koji imaju iste ekstremistične tendencije. Hvala. Sada na kraju popisa prelazimo na postupak spontanog javljanja za riječ. ću svima koji su na popisu riječ. Gospodin Kelly, izvolite. Eh, čuli smo da neko kada bi Europsku uniju trebalo razoriti, a Istovremeno bi ta ista Europska unija trebala stvoriti miran prostor za albino populaciju. Ja imam drugačiji prijedlog. Ovaj problem se uglavnom temelji na predrasudama. Ako se riješite predrasuda, riješit ćete i problem. Možda bismo zajedno sa UN-om mogli organizirati jednu konferenciju u Malaviju kako bi se kako bi oni shvatili da su te njihove predrasude neutemeljene i da su Albinos je isti kao i svi ostali. Možda bi to bio jedan od načina da se riješi ova e, situacija. Hvala. Hvala i hvala što ste iskazali drugačije mišljenje, gospodin Marijas. Hvala. Ja podržavam ovu rezoluciju i također sam i potpisao. Problemi ljudi koji spadaju u albinu populaciju pojavljuju se posvuda u Africi, posebno u Malaviji. To je jedna od najmanje razvijenih e, zemalja u svijetu i velik broj stanovnika te zemlje živi ispod praga siromaštva. Bilo je 65 napada na te ljude mnogi su ubijeni, mnogi su žrtve svakodnevnih napada. Ovdje se radi o kršenju ljudskih prava u Malaviju. Evropska unija treba poduzeti mjere kako bi pomogla ljudima koji pripadaju albinu populaciji. Ti ljudi moraju imati pristup obrazovanju i zdravstvenoj skrbi i isto tako im se mora osigurati pravna zaštita. Hvala lijepa. Molim sve da se drže zadanog vremena. Sada riječ ima gospođa Mogherini. Hvala vam predsjednice. Ja se u potpunosti slažem sa iznenađenjem koje su iskazali kolege. Svaki put kada čujemo što bi Europska unija trebala raditi i kada čujemo da ne bi trebala postojati, onda mi čini da se tu pojavlja jedno proturječje, čak mislim da je najproturječnije to što to govore ovdje u ovom domu. E, želim zahvaliti vama na radu na ovoj važnoj temi, budući da je došlo do sve e, većeg broja kršenja ljudskih prava iz albino populacije, što uključuje i djecu, to su e, dakle napadi na njih, e, otmice i silovanja. To nasilje zapravo govori o duboko ukorijenjenim problemima diskriminacije protiv albino stanovništva u subsaharskoj Africi, dakle u u Tanzaniji i u drugim zemljama. 13. lipnja smo imali dan e, E, podizanje razine svijesti o albinom populaciji. Također je nedavno imenovan prvi stručnjak UN-a o uživanju ljudskih prava od strane albinog stanovništva. Dakle, mi podržavamo takve kampanje za podizanje razine svijesti mi to aktivno podržavamo i da kako radujemo se da ćemo surađivati sa UN-om u tim edukacijskim kampanjama i kampanjama za podizanje razine svijesti ne samo u Malaviju nego i drugdje. Trebamo poduzeti sve mjere kako bismo pružili bolju zaštitu e, osobama iz albino populacije. Isto tako moramo procesuirati zločine. Također se moramo vrlo otvoreno suočiti sa predrasudama koje su zapravo u temelju e, takvih e, napada. Trebamo surađivati sa vladama gdje se događaju ti napadi. E, oni moraju raditi na osvještavanju javnosti te treba poticati prava i dostojanstvo. Zatim treba iskorijeniti diskriminirajuće prakse prema albino stanovništvu. Oni moraju imati mogućnost obrazovanja i pristupa zdravstvenoj skrbi. To se ne odnosi samo na Malavi, kako sam već istaknula, to se tiče raznih dijelova Afrike. U tom smislu zemlje moraju razmijeniti primjere dobre prakse u zaštiti albino osoba, te moraju raditi na prevenciji prekograničnog kriminaliteta. Europska unija preko naše delegacije surađuje sa vladama tih država i sa civilnim društvom. Neki smatraju da ne možemo mnogo toga učiniti kako bismo promijenili predrasude, kako bismo promijenili društvene norme. No ne slažem se s time. Mislim da se društvene norme mogu mijenjati ukoliko budemo surađivali s našim partnerima i budemo li nastojali mijenjati ponašanje u svakodnevnom životu. Dakle, to je takvi oblici ponašanja se moraju promijeniti. Hvala lijepo. Hvala na ovim utješnim završnim riječima. Želim izvijestiti kolege da smo primili sedam prijedloga rezolucija.